ćemo raspravljati sa ostalim stručnjacima upravo o tim raznim načinima uvoza tih kulturnih dobara Europske EU, ali sada da vam samo kažem da trenutno postojećem zakonodavstvu koje datira iz 2009. samo zapravo reguliran izvoz kulturnih dobara, ali to je jedna velika rupa kod sprečavanja uvoza ovih ilegalno donesenih komada ili dijelova nečije kulturne baštine cijelog svijeta. Mi počinjemo od e, zakona onih država iz kojih ta, dobra dolaze. Dakle, kod naše legislative. Dakle, moramo vidjeti prvo da li su ta dobra zakonito izvezena iz tih zemalja, odakle potiču tih trećih zemalja. Imamo čitav niz definicija u ovom tekstu koje u prvom dijelu pokrivaju sama kulturna dobra po sebi, a zatim su nas nadahnule postojeće konvencije iz 1917. UNESCO-va i zatim iz 1955. Uh, UN-ova konvencija o kulturnim dobrima. Kad govorimo o starosti tih dobara, jer možda neka dobra imaju i posebnu vrijednost zbog toga što su vrlo stara. Mi smo se negdje dogovorili na 250 godina jer to je otprilike onaj dio koji se vrti u UN-ovim rezolucijama i konvencijama. Dakle, na taj način smo omogućavamo jedan sustav za licenciranje onog najugroženijeg dijela kulturnog dobra, to su arheološke nalazi, manuskripti i tako dalje, a za druga smo kulturna dobra jedan malo laganiji proces predvidjeli koji se temelji na dokumentaciji uvoznika i zatim identifikaciji koja se na međunarodnoj razini priznaje i koja je ovjerena od strane stručnjaka za ta kulturna dobra. Zatim pokrili smo i pitanje kazni, kažnjavanja i potrebu da osiguramo da imamo jednu vrlo učinkovito odvraćanje. Zatim imamo i situaciju gdje mislimo da se još uvijek licenciranje uvoza, dakle odobravanje uvoza još može odobriti čak i u nekim situacijama na privremenu bazi. A to su sve stvari koje se onda izuzimaju iz ovog režima e, gdje mi istražujemo ilegalne uvoze. Jedno od pitanja je razlika između zemlje izvora i zemlje E, dakle odakle potiče umjetnina i zemlja odakle je izvezena. Jer to ne mora uvijek biti nužno jedna te ista zemlja. ja vas ponovno u tom kontekstu podsjećam da je za nas glavna, glavni cilj da spriječimo da se u zemlji izvora izgube ta kulturna dobra. I prema tome ne možemo dozvoliti da se jednostavno to sve skupa zaobiđu naši propisi tako što se e, ilegalnim putevima iz zemlje podrijetla umjetnina ili kulturno dobro odveze u neku treću, treću zemlju i odatle se kao i zemlje izvoze pod lažnim papirima uvozi onda europsku uniju. Naravno u svemu tome mi predviđamo i čitav niz harmonizacija i korištenje vrlo unif jednoobraznih aplikacija koje bi nam pomogle više da recimo postignemo jednu relativnu administrativnu jednostavnost kod zaštite kulturnih dobara. A sada mislim da bih tu prestao i moj ostatak mog vremena prepustio kolegama. Hvala. Drugi naš stručnjak dolazi iz e, uprave Carina, gospodin Patrick Vers Luis. Pa ima riječ, izvolite, isto tako na šest minuta. Hvala lijepo na ovoj mogućnosti da vam se danas obratim. Ja imam prezentaciju koju sam pripremio i koja mislim da će sad biti prikazana na ekranima. Dakle, danas ću vam ukratko prezentirati Govorit ću na francuskom. Dakle, predstavit ću vam eh, postojeći pravni okvir koji je temelj našeg današnjeg rada nas e, glavne uprave za carine. Imali smo, dakle, provedbenu uredbu 1081 iz 2012. godine koja uređuje postojeće e, postojeća pravila. Imam također i pravilo pravilnik 1052 2013. zakon iz Unije te direktivu 2014-60 UE koja uređuje vraćanje kulturnih dobara koja su nelegalno napust, izašla s određenog teritorija. Na nacionalnoj razini Belgija je ratificirala UNESCO-vu konvenciju iz 1970 koje se tiče mjera koje treba donijeti kako bi se zabranilo, spriječilo izvoz i transfer eh, vlasništva na kulturnih, eh, kulturnih dobara na ilegalan način. Uz to imamo i pravila koja se odnose na Irak i Siriju, koja omogućuju da donesemo strože mjere za izvoz i uvoz kulturnih dobara ukradenih ili izvezenih iz tih, e, protuzakonito izvezenih iz tih zemalja. Mi kao glavna uprava za carine radimo na sljedeći način glede dobri, kulturnih dobara. Ovdje imamo ovaj članak 2.1 koji nam kaže da je izvoz e, kulturnih dobara izvan teritorija, carinskog teritorija zajednice je počinjen predstavljanju dozvole za izvoz, e, a u članku četvrtom tu imamo dodatna pravila s tim u vezi gdje nam se objašnjava da u trenutku kad netko dođe na carinu neko kulturno dobro, on mora prethodno već dobiti dozvolu za izvoz koju je izdalo nadležno državno tijelo. Kada je pak riječ o iračkim kulturnim dobrima, a i sirijskim, zabrane idu, ne odnose samo na uvoz, već i izvoz tih e, kulturnih dobara. Dakle, u oba slučaja trebamo imati dozvolu za taj izvoz. Što se tiče dakle, carinskih dobara za izvoz je potrebno imati dozvolu od nadležnog tijela koje se koje je evidentirano u uredbi 116-2009, a za uvoz isto tako trebamo imati dozvolu za uvoz u Belgiju, koju treba izdati e, federalna služba iz Belgije. Što se tiče naše uprave za carine i zajedničku konsolidiranu osnovnicu. Imamo elektroničku prijavu, carinsku prijavu, jer u našem sustavu PLDA, koji znači paperless, duan and axis. Tu imamo naravno i pravilnik e, o zemlji podrijetla, o e, vrijednosti tog dobra koji su u toj dozvoli evidentirani. Provedba izvoza može biti provedena u bilo kojoj državi članici i tko god e, bilo koji djelatnik carinskih službi može to odobriti, dakle bilo uvoz, bilo izvoz, pod uvjetom da su svi dokumenti tu Jako je važno naglasiti da je naša uprava nadležna za blokiranje, privremeno blokiranje robe i provjeru nužnih dokumenata. Međutim, naša uprava nije nadležna za određivanje kulturnog značaja određene robe. To je nešto što ovisi o drugoj upravi. Mi također nismo nadležni za određivanje uvjeta skladištenja datih dobara koji mogu biti jako specifični. Što se tiče izvoza kulturnih dobara, tu imamo dakle provjeru dokumenata, tu se radi o usporedbi carinske deklaracije sa eventualnom dozvolom za izvoz, a onda ukoliko ima nekih sumnji ili pokazatelja koji nas navode na to, onda možemo i fizičku provjeru napraviti, dakle provjeriti robu i usporediti robu sa slikom koja se nalazi na dozvoli za izvozu. U slučaju sumnje tražit će se e, stručno mišljenje e, nadležnog, tijela, ne carinske službe. Autorizacija ide u tri dijela. Prvi se je za nadležno tijelo, drugi je na vlasniku, odnosno onome koji obavlja izvoz, a treće treće validira carina Evo ovdje imamo jedan primjer. Dakle, možemo imati carinske formalnosti u Belgiji, a onda roba putuje kamionom i izlazi preko Grčke iz Europske unije. I dakle, tamo će se zadnji put e, validirati dokument. To je jako važno jer omogućuje se time da dobijemo statistike. Kada se e, validira taj dokument, onda ga treba poslati tijelu koje je izdalo dozvolu za izvoz. Evo zaključujem s ovim. Dakle, što se tiče ideja za unapređenje, jer uvidio smo da ovaj treći treći dio se često ne validira i ne vrati, dakle što nam mogu predstavlja probleme za praćenje dakle, dokumenata. Ako bismo taj dokument učinili elektroničkim, onda bismo lakše mogli eh, organizirati praćenje svih roba. To bi također omogućili tako da raspolažemo boljim statističkim podacima koji nisu, koje nije moguće u svim državama članicama trenutno. Isto tako bismo bolje mogli provjeravati kulturna dobra koja su izvezena privremeno i vraćena naknadno. Toliko hvala. Vidim da mi je isteklo vrijeme. Hvala vam najljepša. U ime Interpola gospodin Gonzalo Giordano. Yeah, please.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 Hvala vam lijepo što prvo što ste dali Interpolu mogućnost da bude danas među vama. Ovaj važan događaj će se e, vrlo bitno odraziti na jedno od naših glavnih područja rada, a to je uvoz ilegalno izvezenih kulturnih dobara. Mi smo svjesni da je to jedan obeljan međunarodni zločin i vrlo je usko vezan sa pranjem novca organiziranim kriminalitetom, a vrlo vjerojatno i sa e, financiranjem terorizma, kao što je to i u rezoluciji 21.29 e, rekla, reklo Vijeće sigurnosti UN-a. U svakom slučaju mi moramo na taj način, spriječavajući ovaj zločin, e, zaštititi i socijalna i kulturna i ekonomska dobra zemalja koje su ovdje ugrožene i s kojih se krijumčari. I na Haška konvencija iz 1954. kaže da kulturna dobra pripadaju narodu, a ako god to ošteti, on je zapravo naštetio čitavom čovječanstvu. I mislim da je to dovoljno i da to kaže dovoljno. Interpol je pokazao u svojim istragama da je Evropska unija u protekle tri godine, mi smo barem zabilježili 19.000 takvih kaznenih dijela i 5.000 počinitelja je prijavljeno upravo zbog ovog zločina krijemničarenja kulturnih dobara u Europu. U akciji Pandora smo 3500 raznih umjetničkih artefakata povratili. Zatim smo prije nekoliko mjeseci dovršili akciju Atena gdje smo, u kojoj smo 41.000 objekata uspjeli vratiti na njihovo, njihov izvor. Zatim smo, smatramo da je to jedan od prioriteta našeg djelovanja, upravo ta borba. Osim toga, ilegalni promet se, kao što vidimo, i dalje traje i evidentno je čak i ako nam recimo naše operacije prikazuje samo manji dio tog fenomena. Posebno su recimo s uobičajeni uvoz artefakata iz ilegalnih arheoloških iskapanja a zatim potpuno je nemoguće zapravo znati što sve dolazi trenutno u Europu iz ilegalnih arheoloških e, nalazišta, zato jer ne postoji nikakav inventar niti popis stvari koje se tamo događaju. Zapravo je vrlo važno zapamtiti da većina ove ilegalne trgovine nije, ni najčešće se ne trguje nekim visokovrijednim artefaktima čak i to. A koji su moguća rješenje? Trebaju nam posebne jedinice koje su potpuno posvećene u svakoj, dakle, u svakoj nacionalnoj policiji nam trebaju ljudi koji su specijalno stručni i specijalizirani za tu vrst istraživanja i tu vrst kriminala. Zatim nam treba uska suradnja sa carinskim službama kako bi mogli nadzirati sa promet koji dolazi u Europsku uniju. Trenutno jedan moj kolega danas na unesco konferenciji gdje se raspravlja o tome i kako recimo um, kako izgledaju tržišta za ta ilegalna dobra i zatim se raspravlja o tom sustavu licenciranja onog što se uvozi od artefakata u Europu tako da bi se lakše moglo i utvrditi koji su artefakti došli ilegalnim putem. Interpol smatra da su sa sada fundamentalne važnosti naravno i novi zakonski propisi koji bi pokrili ovu rupu koju smo do sada imali. E, vrlo je bitno da imamo jedan sustav certificiranja da se zna točno koja je provenjencija svakog artefakta koji stiže i nadajmo se da ćemo s pomoć novih pravnih, e, pravnih propisa to razriješiti. Prošlog ljeta smo recimo u Norveškoj našli neke artefakte iz Palmire u Siriji koji su isto tako ilegalnim putem preko možda Južne Amerike došli do tamo. I prema tome vrlo je teško utvrditi kako i kako mu putuju kako putuju ti artefakti, jer vrlo često se onda organiziraju ilegalne dražbe na kojima se oni prodaju, koji su čak izvan Evropske unije. Ali da vam sad s vama podijelim, recimo, nešto što smo prošle godine ispitali i saznali kroz različite ankete provedene kroz zemlje članice. 15 zemalja članica se smatra tranzitnim, 16 se smatraju pridruženim, a 7 se smatra državama konačne destinacije za takvu robu unutar Evropske unije. Ehm, mi vidimo da je osiromašenje kulturnim dobrima one zemlje koje su u ratu i koje su pogođene krizama sve veće i mislimo da bi upravo ovo spriječavanje uvoza tih ilegalno dopremljenih dobara i pomoglo u očuvanju kulturne baštine tih zemalja. Zatim želim vam reći da trebamo angažirati i involvirati sve naše dionike u tome kako bi i to sve koji sudjeluju u tržištu takvih ilegalnih artefakata kako bi se eficijentnije borili protiv njih. I, um, i na međunarodnoj razini je ovo prepoznato i to je recimo e, poseban tim za monitori koji je UN uspostavio je vidio da je recimo većina tih artefakata povezana onda i sa ilegalnim financiranjem Al-Qaide ili takozvanog IS-a. Prema tome, mislimo da će naše jače djelovanje i odvraćajuće mjere kao i sankcije djelovati vrlo pozitivno jer tu je jedna vrlo teška spona između organiziranog kriminala i financiranja terorizma. Dakle, apsolutni imperativ da bi se ovim lakše borili je da se usvoji prvo zakonski akt koji bi nam dao jednu pravnu osnovu da se bolje borimo protiv ovog što se svakog dana u Europi događa. Hvala lijepo govornicima i hvala što ste se držali vremena. A sada ćemo preći na suizvjestitelje. Prvo, gospođa Moska koja je izvjestiteljica za INTA odbor. ne hvala predsjedateljima i hvala i stručnjacima. Da, ovo je doista jako važan dosije ovo o čemu danas govorimo. Kao prvo što se tiče rokova, Ciljevi su jako ambiciozni, imamo na raspolaganju mjesec dana za ulaganje amandmana i ulozi su izvjestitelja nastojat ćemo raditi na inkluzivnoj plodnoj suradnji sa svima vama kako bismo ostvarili ovaj ambiciozan cilj izglasavanja ovog pitanja u srpnju na odboru, s obzirom da smo svi novi u ovom postupku, nastavimo se svi podržati što je više moguće. Prešla bih sada na sadržaj prijedloga, bit ću kratka i naglasiti koji su prioriteti. Općenito govoreći, pozdravljamo prijedlog komisije koji će doista biti dopuna postojećeg zakonodavstva koji se e, odnosi na izvoz kulturnih dobara sukladno sa međunarodnim konvencijama pružit će također moćan alat za borbu protiv protuzakonitog e, krimčar, protuzakonite te trgovine. I to će predstavljati isto tako i europski zajednički, odnosno jedinstveni sustav koji će omogućiti unutar unutarnje natjecanje između carinskih službi i napraviti e, jednaka prava za sve. Nakon konzultacije privatnih aktera i međunarodnih organizacija poslije nam je jasno da treba uspostaviti pravu ravnotežu između zaštite kulturne baštine i potrebe da naši naš poslovni sektor ostane konkurentan. Prijedlozi koji, moj prijedlozi za amandmane ići u tom smjeru. Najprije trebamo izvući pouke iz fragmentiranosti pravila europskih e, carinskih službi i pri naplate carina moramo imati jednaka pravila dakle za to. Kao drugo, također će biti od ključnog značaja da zajamčimo maksimalnu konzistentnost s međunarodnim konvencijama i postojećim europskim zakonodavnim tekstovima. Takav primjer, e, pristup e, odnosio bi se naravno i na privatni i na javni sektor e, i omogućio bi bržu provedbu mjera bez dodatnih opterećenja. Stoga pozivam da se osvrnemo na prilog, prvi prilog o izvozu kulturnih dobara. U tom prilogu ima starosni prag od godina, to je kriterij koji sukladan s UNESCO-om, njegovom nacrtom e, konvencije koji omogućava da se učinkovitije bori protiv ovakvog krijumčarenja. Tu imamo također i kriterije koji se temelje na vrijednosti kulturnih dobara, što treba omogućiti carinskim službama da se prvenstveno bave najvrijednijim predmetima. Treće, zemlja porijekla je glavno načelo i za UNESCO i za konvenciju UNIDROA, a istovremeno nema nikakvih pokazatelja da se raspravlja o zemlji posrednici ili zemlji izvoza. I s tim u vezi predlažem da se proširi definicija zemlje izvora kako bi se uključila i zemlja iz koje dolazi dobro i ona zemlja u kojoj je dobro možda nekad davno kupljeno i postalo vlasništvom podređeno odredbi zaštite kulturnih dobara u nekoj drugoj zemlji i bilo bi dobro najbolje da izbrišemo definiciju zemlje izvoznice. 133 zemlje potpisale su tu konvenciju UN-a, među kojima je i Sjeverna Koreja i Irak, no razina provedbe među zemljama potpisnicama je jako neravnomjerna. Vjerujemo da brzi, da ovaj žurni postupak e, za potpisnike može pomoći da se vide velika, veliki nedostaci u ovom tekstu. Mikro, mala i srednja poduzeća predstavljaju, kao što znamo, 75% tržišta. Ja svoga pozivam da se uspostavi služba za pomoć za podršku takvim poduzećima u tijekom razdoblja provedbe ove uredbe. Evo mogu stati i Veselim se budućoj suradnji svima. Hvala gospodin Dalton sada u ime koja je izvjestelj. Izvolite, imate riječ Daniela. Hvala predsjednice, hvala i svim stručnjacima što su nam iznijeli svoje stručno mišljenje. Ja se slažem sa ciljima koje je gospođa Moska već iznijela i uvjeravam vas da imamo jako dobru suradnju u ovom zanimljivom novom načinu suradnje naša dva odbora no mislim da je naš pristup eh, donekle drugačiji kada se radi o sadržaju, još se nismo potpuno dogovorili kako postupati sa ovim svim što se mene tiče. Jako je važno da se postavi ravnoteža između borbe protiv eh, ilegalnog uvoza kojim se financira terorizam, to je u krajnosti i opravdanje ovog prijedloga, no isto tako trebamo i zadržati konkurentnost naše industrije. Stoga moramo paziti da to bude proporcionalno da imamo sustav koji funkcionira i da ne stvara dodatno opterećenje, osobito ne na carinske službe i da na kraju ne potičemo dodatni no krijumčarenje kulturnim dobrima. Dakle, po mom mišljenju trebamo imati uži, eh, uže polje koje neće obuhvaćati eh, ona dobra koja su podvrgnuta pravima o licencama Mislim da moramo imati uvozni sustav e, odobrenja koji će se prvenstveno baviti područjima e, u sukobima. Mislim da je to jako važno, imamo još puno posla prije što dođemo do zajedničkog stava. No to govoreći imam par pitanja za stručnjake, jer, sam, jer je bilo jako zanimljivo što su rekli. Imam jedno konkretno pitanje za Europol koji je rekao da ima 90 posto kaznih e, prijestupa, a oko 3000 e, predmeta koji su nađeni. Dakle, koliko toga dolazi iz područja pod e, u sukobu i koliko njih je došlo u Italiju, Grčku, Španjolsku, na primjer. Dakle, evo, htio bih čuti odgovor na to pitanje. I imajući E, znajući koliko je teško, odnosno nemoguće identificirati određena dobra, kako se onda, kako onda carinske službe mogu vršiti nadzor i pitanje za komisiju, koliko bi koštala uspostava stručne, stručnog tima u svakoj državi. To je također jako važno za znati. Zatim, da li komisija napravila procjenu. U biti mnogi ljudi s kojima sam ja razgovarao u stručnom sektoru imaju skoro drugačije mišljenje od komisije, dakle da li oni mogu reći da li znaju e, zašto je tome tako. Evo, ja sam čuo da za jednu licencu evo, stručan e, posrednik, e, trgovac, e, on to može riješiti pola sata. Što mi komisija može reći? A u zemlji izvora kad ćemo to definirati, dakle, kada određeno dobro pokriva više zemalja ili zemlje koje ne postoje. Dakle, evo, zadnjih stotno godina granice u, po Europi su se i tekako promijenile. Dakle, kako ćemo definirati tu zemlju izvora? Eto, to je mojih par pitanja, no općenito govoreći mislim da imamo jako dobre radne odnose i vjerujem da ćemo ovo s vremenom e, uspjeti na najpozitivniji način zaključiti. Hvala. Evo sada ponovno dajem riječ su predsjedatelju. Hvala. Sada imamo izvjestitelju u sjeni iz oba odbora. Ja ću najprije dati riječ izvjestimo o sjeni, jednom imku, jednom inte i tako dalje. A onda će i ostali zastupnici imati, evo, da kažemo, po minutu svaki, jer imamo, moramo stati u 10 sati. A htjeli bismo prije toga čuti odgovore stručnjaka. Naksabina dakle, Vajn iz INKO-a je prva izvjestiteljica u Puno hvala. To je doista teško u jednoj e, minuti odgovoriti na ovakva stručna pitanja. Ja ću se potruditi. Cilj ove direktive je ispunjenje e, konvencije Ujedinjenih naroda. Ona je u većini država ratificirana, a zatim e, tu se radi o financiranju terorizma kroz uvoz um, kulturnih dobara i to naravno želimo spriječiti. Osim toga želimo spriječiti uh, nastanak prekomjernog administrativnog opterećenja i ne želimo otežati situaciju kada se radi o kulturnim dobrima koje dolaze iz sigurnih uh, zemalja i e, kada se radi o zemljama koje imaju adekvatno zakonodavstvo, mislim da tu takvi problemi ne postoje. Dakle, moramo razmotriti što se događa kada jedno kulturno dobro dolazi iz krizne regije. E, svejedno da li je izravno uvezeno ili E, preko neke druge zemlje. Dakle, ova direktiva se mora baviti takvim situacijama i mi ćemo stoga uložiti neke amandmane po tom pitanju. Imam e, jedno pitanje za belgijskog kolegu. Mi smo čuli mnogo o izvezenim kulturnim dobrima. Mene zanima da li Belgija već sada nešto čini kada e, se na carini primjeti da se radi o sumnjivom kulturnom dobru ili da bi to kulturno dobro moglo dolaziti iz krizne regije. Puno hvala. A sada gospodin Valesa, izvolite. Hvala predsjedniče. ja podržavam ovu uredbu, ali mi je problematična definicija kulturnih dobara i minimalna starost od 250 godina. Svi znamo da povijest, e, arheologija se razvijaju i teško je definirati jasno staro stvari i to mi je problemačno općenito govoreći, a drugi problem tiče se zemlje izvora, source country, koji je već spomenuo prethodni govornik, članku drugom stavak 1b e, to je dakle zemlja u kojem su kulturna dobra napravljena ili otkrivena. Ne mislim da je to najbolji pristup stvari. Jer što ako je kulturno dobro legalno uskladišteno broj čitav niz godina u nekoj drugoj zemlji, a ne tamo gdje je stvoreno. Dakle, možda bismo i to trebali sagledati. Hvala. Hvala vama. A sada gospodin Kun za SND, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti kolegi iz Interpola koji je predstavio brojke koje su ukazale na to da nešto moramo poduzeti. Naime, ova kulturna dobra, ako se doista radi o brojce 41 tisuće, mislim da ona ukazuje na to na što trebamo pripaziti Dakle, to je vrlo važno i za trgovinu i za carinske uprave koje provode kontrolu. Moramo iznaći jedan okvir koji će omogućiti rad uprava, carinskih uprava, a ne ograničavati ga. I također se moramo pobrinuti za to da se ne fokusiramo samo na terorizam, već na trgovinu sveukupno, vrlo je važno da po pitanju porezne pravičnosti i po pitanju izbjegavanja e, poreza nešto poduzmemo, jer e, taj novac treba platiti kod nas. Hvala. A sada gospođa Ema Meklark. Mi podržavamo ključne cilj ovog prijedloga, no brine nas mehanizam koji je izabran, koji je preširok e, i predstavljat će preveliko opterećenje na europska carinska tijela i druge djelatnike i tržište umjetninama. Definicija bi stoga trebala biti fokusirana na viskorizična dobra kako bi se njih upravo ciljalo, jer to su dobra koja najviše mogu financirati terorizam određene umjetnine teško da mogu financirati terorizam i tako da njih obuhvat ovim e, poljem primjene je, nije dovoljno mudro. Zatim drugo opterećenje je sustav certifikata, izdavanje certifikata. Postojeći sustav već sadrži većinu potrebnih podataka, ukoliko to nije dovoljno za komisiju, onda bilo bolje prilagoditi postojeću dokumentaciju sa dodatnim e, i preciznim e, pitanjima koje se tiču podrijetla kulturnih dobara i ne mislim da je realno da e, carinska tijela provjeravaju apsolutno svaku deklaraciju, svaki dokument. Dakle, pitam komisiju da li komisija namjerava e, dodatne resurse uložiti, ukoliko da, da li ima e, procjena učinka na financijskog opterećenja. Evo, preću odmah na pitanja komisiji zemlja izvora. Što se dešava kada se ne može identificirati zemlja izvora, a dobra ne možemo dokazati da su u zakonitom vlasništvu druge zemlje u vremenskom razdoblju koje je potrebno kako bi ta zemlja poslala zemlja izvoza. Hvala. Gospodin Selimović u ime Aldea odbora IMKO. Najviša hvala predsjedniče. imam dva pitanja. Prvo je spomenuto ovdje. Dakle, pitanje vrijednosti, naime, jako je važno to moći definirati danas, no vrijednost kulturnih dobara se jako brzo mijenja. I način kako ćemo definirati vrijednost nečega također se jednako brzo mijenja. Tako da bih htio da mi komisija kaže par stvari o tome. A drugo pitanje tiče se namjere koje je spomenuta. Evo, želio bih razjasniti, dakle, razloge eh, istrage izvora financiranja eh, terorizma, istovremeno onemogućavanja trgovine, nezakonite trgovine eh, umjetninama. Hvala. Hvala lijepo, hvala vam na vašem važnom poslu. Mislim da je to vrlo bitan napor kako bi se borili protiv dvostrukog zločina. S jedne strane imamo ilegalno e, trgovanje kulturnim dobrima koje zapravo pokriva najčešće etničko čišćenje, a ujedno omogućava najgori od svih mogućih oblika terorizma na svijetu, najgore skupine koje se tim bave na svijetu. Tako da ne možemo dovoljno naglasiti koliko je bitna ta tema. Pozdravljamo i svaki napor koji ovdje poduzimamo kako bi mi kao Europska unija osigurali da se spriječi ili barem bitno umanji uvoz takvih ilegalno opremljenih kulturnih dobara. I mislim da moramo biti vrlo precizni u svim mjerama koje poduzimamo. Poduzimamo, dakle, nadograđujemo na ono što već imamo i sada recimo što imamo primjerice kod uvoza minerala ili drugih resursa iz konfliktnih i ratnih zona koje su vezane obično i za mučenja i najteže zločine protiv čovječnosti počinjene tim zemljama. Prema tome moramo se na to što već imamo tu u našem pravu nadovezati. A moramo se isto u našoj borbi koristiti najnovim tehnologijama i odrediti nova referentne vrijednosti, odnosno nova mjerila prema kojima bi se dalje ravnali, jer to je vrlo bitno, to smo dužni ispred samima sami sebi. I zato je jako važno da nađemo jasne definicije za ovaj problem. Gospodin De Jong nije ovdje, a ni njegova zamjena, pa onda dajemo riječ. To je dakle Gospođa Forenca je predstavnica GUA iz INTE. Izvolite. Puno hvala. Mislim da je vrlo važno da Europska komisija ovu uredbu o uvozu kulturnih dobara predlaže Interpol i UNESCO ukazuju na to koliki je opseg trgovine s kulturnim dobrima, dakle nezakonitim nezakonito pribavljenim kulturnim dobrima i da ih moramo zaštititi prije svega u kriznim područjima. Želim postaviti dva pitanja zašto smo se odlučili da se ova uredba ograniči samo na kulturna dobra koja su stara 250 godina, jer to je dob gdje može lako doći, e, vrijednost gdje lako može doći do krivotvorenja. Mm, dakle, moramo diferencirati e, dozvola za uvoz u nekim slučajevima E, ponekad je nadopunjena nekim drugim dokumentima. Zašto onda imamo dva različita postupka? Hvala, ja bih svoju minutu prepustila kolegi Buchneru tako da bude detaljni. Hvala. Hvala. Nadam se da ću biti kraći od dvije minute. A većina toga je već rečeno. No, unatoč tome imam nekoliko komentara. Kao prvo, mi naravno u potpunosti podupiremo prijedlog Europske komisije da tu nešto poduzmemo. Gospođa Moska je već navela neke komentare ovih sto godina kao granica. Mislim da je to vrlo važno, a do sada predloženih 250 godina to je nešto što je čista iluzija kada pomislite na to da kulturna dobra nisu samo arheološki artefakti, već e, tu je i tehnički, tehnološki razvoj u tim zemljama koji je sada u fokusu i tu se radi o nekim artefaktima iz kolonijalnih vremena. Dakle, tu moramo učiniti razliku, a i što se tiče onoga što je rečeno vezano uz vrijednost E, granica vezana uz vrijednost je vrlo delikatno osjetljivo pitanje zato što se to stalno mijenja i zato što je velik broj turista koji uvoza e, uvoze neke manje artefakte. Ja sam bio često u Egiptu i tamo su nadležna tijela dosta stroga, imaju nultu toleranciju prema vrijednosti dobara i mislim da bi to trebala biti smjernica za naš rad. A zatim što se tiče praktične izvedbe, tu je jedna skupina unutar e, Interpola koja e, ima nekih praktičnih problema. A ono što je meni posebno važno je pitanje tranzita i tu želim postaviti pitanje Interpolu. Možemo li na ovakav način nešto postići, dakle, kada se radi o tranzitu kroz arapske zemlje i da tu zahtjevamo licencu, jer onda barem u grubo možemo pratiti kako e, se kreću ta kulturna dobra. Toliko od mene. Hvala. Za EFTTT sada iz odbora INTA. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja se također želim zahvaliti izvjestiteljima i stručnjacima na odlično odrađenom poslu. Mi u klubu se u potpunosti slažemo s tim da je potrebno regulirati ovo područje. 80% prodanih kulturnih dobara diljem svijeta su ukradena ili na neki način nezakonita i na taj način e, se pere novac i slično. Ja sam se bavila zajedničkom carinskom politikom. Svaka država ima vlastite propise i što se tiče kulturnih dobara, postoji jedan fenomen koji je dosta raširen. E, naime, radi se o e, šopingiranju, kupovini e, u samim carinskim tijelima. Dakle, trebaju nam jasnija pravila kako ne bi e, bilo birokratskih prepreka za one koje e, kako, kako ne bi bilo prepreka i kako bi se borili protiv e, nezakonitog uvoza kulturnih dobara. Što se tiče granice od 250 godina, mislim da će se su izvjestitelji složiti s tim da moramo iznaći rezultat s kojim će se svi složiti. Hvala. Srak Smehnić, izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ja govorim u ime odbora INTA i ja sam i izvjestitelj za odbor KULT. Naravno i odbor KULT ovdje igra važnu ulogu. Želim čestitati izvjestiteljima koji su odradili odličan posao i slažem se sa svime što ste rekli. Dosta je teško govoriti o zemljama izvora. Moramo produbiti definiciju i moramo se usredotočiti odnosno ne dakle moramo se usredotočiti i na ona kulturna dobra kojima se financira terorizam Dakle, moramo e, se pobrinuti da nadležnim tijelima ne otežavamo njihov posao. Ono što je rekao kolega Šalke, to je točno. Mi radimo ovdje i sa nekim e, proizvodima, sa nekim dobrima koji doprinose terorizmu. Äh, Ću kratak, imam dva pitanja za Europsku komisiju. S jedne strane je obrazloženo zašto imamo ovu uredbu, jel ćemo tako postići usklađivanje i zašto e, se ovdje spominje 250 godina kao u SAD-u. E, ne znam da li moramo to preuzeti od SAD-a. Ja mislim da je to eh, dosta eh, visoka granica, a zatim kada govorimo o UNESCO-u, treba reći da su unesco sporazumi eh, vrlo važni za nas i želim čuti nešto o tome, želim izjavu o tome. Hvala i na koncu gospodin Egnju. Na kraju gospodin Egnju. Hvala lijepo. Samo dvije kratke stvari. Kako se opisuje e, e, slonova kost? Je li to sad kulturno dobro ili je samo sirovina ili postaje kulturno dobro ako je slonova kost, e, slonovača, dakle izrezbarena i obrađena i tako dalje. To me jako zanima, možete mi to malo pojasniti. Druga stvar, e, postala je upravo um, otmjeno za zemlje u da sve tražitelja azila pripušta. Ali sad komisija smatra da neki od ovih podnositelja zahtjeva za azilom zapravo nosi sa sobom vrijedne skupocjene dragulje, nakit ili možda neke druge kulturne artefakte, umjetničke artefakte. I da je to isto jedan oblik eh, krijumčarenja ilegalne trgovine. Hvala, a sada dolaze naši stručnjaci koji će odgovoriti u vrlo kratkom na ova pitanja koliko stignu. Prvo gospodin Garmodi iz komisije. Hvala, ja ću. mislim da je ovdje jako puno pitanja postavljeno i pokušat ću samo brzo proći kroz dio njih. Pitanje je da li smo mi u komisiji napravili procjenu ovog što je Interpol zapravo prezentirao i ne, mi nismo i da li imamo tim posebni za to, nismo. I kako će zemlje članice se s tim nositi i kako oni daju podatke, to je zapravo nešto što nismo mi koordinirali, jer to su, s obzirom da su tu i carine i druge vlasti u to involvirane, to zapravo njima prepušteno. Sad pitanje e, što je sa sistemom izdavanja odobrenja, licenciranja. Ni mi to nismo još do sada radili ovako in extenso, ali vidjeli ste u tekstu da predviđeni format za različite dokumente se treba kroz e, provedbeni akt donijeti. Što znači da ćemo mi nakon što dobijemo trgovine i svih ostalih involviranih područja adekvatne podatke, da ćemo to onda riješiti vrlo brzo kroz e, provedbeni akt i pritom voditi e, računa o tome da to ne bude administrativno preveliko opterećenje. Što se govori o ukupnim brojima, to je jako teško procijeniti u postotak. Koliki je, ćemo mi dio teh umjetničkih dobara pokrit našim sustavom od izdavanja dozvola, ali mislim cilj je u svakom slučaju bio da izdvojimo one posebne slučajeve gdje znamo da su vrlo riskantni jer su vezani direktno za financiranje terorizma. Mi pretpostavljam da je jedan posto slučajeva možemo tu možda pokriti sa licenciranjem. Sad, pitanje izvoza, zemlje izvoza i zemlje podrijetla, odnosno izvora. Mi smo vrlo jasno u ovom tekstu napisali da imamo pravila koje pokriva dakle koje su zemlje potpisnice UNESCO-ve konvencije koje nisu. Dakle, ako je zemlja podrijetla potpisnica konvencije, onda pretpostavljamo da će se tu sva pravila i na njih e, primijeniti. Zatim, što se tiče ovog 250 godina našeg praga kojeg smo uzeli od kad počinjemo te artefakte onda istraživati. Mi smo tu pokušali naći ravnotežu kod toga, vrlo teško kod izvoznih pravila, koliko staro to treba ili može biti. Dakle, mi ne govorimo sad o evropskom kulturnom dobru, mi govorimo ono što se k nama uvozi. I sad da li možemo sve provjeriti? Ne. I to je belgijski kolega dobro ovdje istaknuo da prema e, carinskom kodeksu naše unije mi zapravo riskiramo jako puno, jer Zatim, kad dozvola, kad izvozna deklaracija, mislim da sam vam to rekao već dovoljno o tom sustavu koji ćemo uvesti. Zatim ovo pitanje slonovače, odnosno slonove kosti. Dakle, to može biti i sirovina i to zabranjeno uvoz jer zbog razloga očuvanja vrste, a s druge ne može biti i kulturno dobro ako je umjetnički artefakt. Hvala sada gospodin Belgijska, u ime Belgijske carinske uprave. Euh, Hvala predsjednice. Evo, osvrnut ću na prvo pitanje koje se tiče tehničkih e, znanja, vješ, stručnosti carinika. Kao što sam već objasnio, jako je važno znati da u svakoj državi članici treba surađivati s nadležnim e, tijelima, jer su oni ti koji izdaju dozvole. Dakle, kako se to odvija? Tijekom kontrole spontane ili utemeljene analizi rizika, carinici dakle pregledavaju carinsku deklaraciju, prijavu i kada se vidi da je tu neki predmet koji je pokriven e, ovom uredbom po njegovu kodu, onda e, carnici znaju da se radi o kulturnom, e, možda kulturnom dobru. Neki carnici možda poznaju određena kulturna dobra, ali to je ogroman sektor. Dakle, ako netko zna nešto o E, egipatskoj arhitekturi ne znači da se razumije u suvremenu umjetnost. Dakle, treba, e, treba znati da je ključnog značaja suradnja s nadležnim tijelima. Drugo pitanje ticalo se uvoza. Kad se nešto uvozi iz zemalja u kojima ima oružani sukob, evo što se tiče Sirije i Iraka, automatski imamo kontrolu. To sam rekao u svom izlaganju. Dakle, postoje europska europske norme koje određuju pravila po tom pitanju. A sad, kada se radi o nekom dobru koje dolazi iz neke druge zemlje, onda uvijek postoji mogućnost kontrole, dakle bilo da se radi o carini, ako nema carinska deklaracija ili izjava o vrijednosti ili ukoliko se naglasi, naznači da postoji neki problem sa artefaktom. Hvala sada gospodin Đordanu u ime Interpola. Dopustite da odgovorim na španjolskom, ako smijem. Postavljena su konkretna pitanja Interpolu, dakle o kojem broju zapljenjenih predmeta se radi u slučaju Pandora i tako dalje. Ne raspolažem tim informacijama brojke koje sam prvi put naveo tu još, e, je još istraga u tijeku, tako da vam ne mogu navesti nikakve konkretne informacije, ne znam da li se tu radilo o financiranju terorizma ili ne, no kako god, ne radi se samo o terorizmu, radi se i o pranju novca, kao što sam već spomenuo, ili može se raditi o dobrima e, koja se koriste u okviru organiziranog kriminala, dakle ne radi se samo o financiranju terorizma. Interpol Dakle, kako funkcionira glavno tajništvo Interpola? To je naravno isto vrlo važno znati. Postoje države članice Interpola i e, one surađuju unutar ove organizacije. I na kraju još nešto vezano uz kulturna dobra i sljedivost kada bismo raspolagali svim informacijama carinskih tijela i svih drugih nadležnih tijela, kada bismo imali sve deklaracije, onda bi sljedivost naravno bila moguća, onda bismo znali od kuda dolazi to kulturno dobro i kamo ide, ali nažalost tome nije tako. Dakle, fale nam, fali nam dokumentacija, fale nam dokumenti i mi moramo ovdje surađivati kada se borimo protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima i samo ako u tome uspijemo onda ćemo poboljšati situaciju. Hvala, ovim zaključujem prvu razmjenu na ovu temu. najviše hvala stručnjacima, bilo je jako korisno saslušati vaše iskustvo. Hvala i supredsjedateljici i kolegama. A sada imamo sljedeću razmjenu godišta o nacrtu izvješća od ovog eh, izvješća četvrtog. Hvala.